Prva točka na dnevnom redu je izjava komisije o ostvarivanju jedinstvenog digitalnog tržišta. Dajem riječ Vjereniku Barnijevu. Euh, Dobro jutro, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Prije nego što se pozabavim ovom temom. Želim zahvaliti zastupnicima i parlamentu na podršku koju su nam dali u pregovorima iz Marakeša. Kao što znate, donijeli smo jednoglasnu rezoluciju o pristupu slabovidnih osoba knjigama. Riječ je o međunarodnom sporazumu koji je postignut prošlog tjedna izglasali ste gotovo jednoglasnu rezoluciju o ovom predmetu. Za Uniju je sve pozitivno dovršeno. Napredujemo dakle na području Europe građana. U tom smislu nismo udaljeni niti od jedinstvenog digitalnog tržišta. Koliko budemo napredovali 10% u korištenju brzog odnosno široko pojasnog interneta, imat ćemo 1% BDP-a više. Kada bi to digitalno tržište predstavljalo 15, a ne 5%, zaradili bismo 1,7 bodova BDP-a. Ovo tržište donosi 2,6 novih radnih mjesta za svako ugašeno radno mjesto u ostatku gospodarstva, te zato moramo tražiti ova dodatna radna mjesta, kao što je istaknuo kolega Harbour, Članovi njegovog odbora znaju da je ovaj projekt od velike važnosti. Zato već tri godine radimo s vama u ovom, na ovom dinamičnom tržištu, a sve kako bismo razvili jedinstveno digitalno tržište. Na tome kontinuirano radimo. Time se bavi direktiva o pravima potrošača, čija bi se transpozicija trebala ostvariti do kraja godine, to će povećati i povjerenje građana u online tržište. Unatrag tri godine to smo preuzeli u svojoj općoj strategiji koja se tiče digitalnog tržišta, za koju je zadužena kolegica Nili Kruz. Potom ću se pozabaviti akcijskim planom za trgovinu na internetu. To je nešto na čemu također surađujemo sa kolegicom Kruz, međutim i sa novim hrvatskim kolegom Nevenom Mimicom. Nadamo se da ćemo tako postići svoj cilj to jedinstveno tržište je vrlo važno kada se sjetimo krize koja je u tijeku. Smatramo da nam je potrebna digitalna revolucija. Pa dokle smo stigli? Prije svega doneseni su važni propisi oko kojih smo se složili sa vijećem ministara. Tu, se, tu je riječ prije svega uredbi koja je usvojena u travnju, koja se tiče dijela nepoznatog autora, tu je projekt povezivanja Europe postigli smo dogovor 27. lipnja. Moram istaknuti da su namijenjena sredstva daleko niža od naših ambicija. Ali ne želim se sada previše zadržavati na pitanju proračuna. U tijeku su brojne rasprave, oblikuju se konkretni prijedlozi propisa Time se, imamo kolege koje rade na različitim projektima, govorimo o elektronskom potpisu, te prijedlog propisa o zaštiti osobnih podataka izvjestitelja Kelija. Mislimo da je to vrlo važno kako bi se povećalo, povećalo povjerenje u trgovinu na internetu. To je potom izvješće kolegice Gallo, potom licenciranje prijedlog uredbe za smanjivanje troškova uvođenja širokopojasnog interneta kolegice Hercog te prijedlog rezolucije o elektronskim računima. Prema našim analizama izrada elektronskih računa dovodi do 2 milijarde eura uštede. Nadamo se da ćemo na svim ovim dosijajima završiti rad do kraja godine, odnosno prije kraja rada ovog saziva parlamenta. E, također je donesen plan akcije igara na internetu kolege Ashleya Foxa, potom strategija za informatiku, cloud computing, kolege Castillo Vera, te veliki dosije kolege Švaba koji se odnosi na kibernetičku sigurnost. S obzirom na aktualnu situaciju kada se govori o američkom špioniranju čije smo žrtve, dio koji se tiče zaštite podataka i zaštite dove ove vrste kriminala jednostavno nas tjera da damo odgovor na situacije koje se događaju. Moramo imati svoju autonomiju kada je riječ o digitalnom svijetu. Prije svega mislim na cloud computing i na kibernetičku sigurnost. Međutim, tu su i drugi projekti poput Galilea, te, te mogućnost očuvanja naših e, telekom kompanija. Pred nama je mnogo posla, svjestan sam toga, pred nama su važni dosije, a to stoji u vašoj rezoluciji. imamo rad kolega Harbora i Čelare na trgovini, ko se tiče trgovine na internetu. A sve to predstavlja dijelove ove strategije. Potrebno je izdvojiti vrijeme za javnu raspravu. Sada surađujemo sa dva važna sektora. Tijekom idućih tjedana predložit ćemo modernizaciju elektronskih plaćanja. Tu imamo preporuku TERO koja se time bavi, doći će do revizije direktive koja se bavi elektronskim plaćanjem, te ćemo izraditi zakonodavni prijedlog na tu temu. Namjera nam je pomoći inovaciju u ovom sektoru razviti zdravu konkurenciju, omogućiti dostupnost ovih usluga. Budući da se govori prije svega o potrošačima, potrebno je omogućiti više različitih načina plaćanja na internetu kako bi se odgovorilo na strahove potrošača. U, na jesen predložit ćemo učinkoviti sustav za slanje paketa na internetu. To se naslanja na izvješće Arias Echevarija kako bi se ojačalo povjerenje građana. Kada je riječ o malim i srednjim poduzećima koje žele pospješiti svoju internetsku prodaju, oni moraju jednostavno biti u mogućnosti iskoristiti mogućnosti koje im pruža internet. Danas je slati pakete diljem Europe skupo. 68% kupovine na internetu se ne obrađuje zato što su troškovi slanja preskupi. To je važno i moramo surađivati sa operaterima na području poštanskih usluga. Modernizacija autorskih prava također bi nam trebala pomoći. Moramo njima obuhvatiti i novi sadržaj, sadržaj koji nalazimo na internetu. Autorsko pravo se do sad baziralo na teritorijalnosti, a prijeti mu digitalno tržište koje ignorira postojeće granice. Po nama autorska prava ne smiju onemogućavati gospodarski rast ona moraju pomoći rast i inovaciju. Govorili smo da smo 2012. odredili dva područja djelovanja, izdavanje licenci za područje Europe. Dionici sudjeluju brojnim e, sustavima kako bi došli do učinkovitih rješenja odgovorili na probleme mladih i potrošača. U nekim je zemljama nemoguće pristupiti određenim televizijskim uslugama, a sve zbog postojećih ograničenja. Danas ćemo popodne održati sastanak na kojem ćemo vidjeti dokud smo stigli. Paralelno komisija nastavlja ocjenu evropske pravne stečevine kada je riječ o autorskim pravima. Moramo identificirati koji su problemi, koji su zakonodavni prijedlozi koji bi mogli odgovoriti na te probleme. To je posao koji će nam omogućiti da do 2014. odlučimo o mogućoj zakonodavnoj reformi. I potom, još jedno područje na kojem želimo djelovati je jedinstveno tržište telekomunikacija. Utvrdili smo koje su slabosti našeg komunikacijskog tržišta, to je istaknula kolegica Trautman Rod u svojem izvješću. Europa gubi korak u sektoru telekomunikacija pred svjetskom konkurencijom. Trebamo stvoriti jedinstveno tržište telekomunikacija, a radimo na inicijativama čiji su cilj dva temeljna načela. To je slobodno pružanje usluga kako bi svi operateri mogli davati sve usluge potrošačima bez obzira gdje se nalazili. Te sloboda građana da se koriste onim digitalnim uslugama kojima se žele koristiti bez obzira na njihovu na njihov položaj. Želimo s tim u vezi predstaviti konkretne prijedloge početkom rujna. U tom će smislu podrška Europskog parlamenta biti od ključne važnosti. Uvaženi kolege, ovo su naši prioriteti. Morat ćemo brzo usvojiti zakonodavne prijedloge kojima trenutno raspravljamo. Ubrzano ćemo donijeti niz zakonodavnih propisa koje se tiču telekoma, a rezolucija o kojoj danas raspravljamo može nas ohrabriti kako bi komisija nastavila sa svojim radom. Javne rasprave koje ćemo održavati s vama od kraja rujna do kraja studenog bit će od velike važnosti kako bi se potaknula javna rasprava o ovim problemima. Dakle, očekujemo da ćemo u listopadu moći moći odrediti koji su koraci za određivanje jedinstvenog tržišta prije kraja vašeg mandata. Hvala vam povjereniče. Prelazimo na govornike u ime političkih klubova i u ime EPP-a, a vidim da kolege Švaba nema, prelazimo na gospodinu Koreja de Kampošu u ime socijalista i demokrata. <clears throat> Hvala vam gospodine predsjedavajući. Htio bih čestitati gospodinu povjereniku koji nam je dao mogućnosti da vršimo svoj dio posla i da nam je poticaj ovim svojim aktivnim programom. Htio bih osim toga zahvaliti kolegama, poput kolege Malkoma Habora na svemu onome što su do sad učinili na postizanju sporazuma. Riječ je o velikom izazovu u gospodarskom smislu, kako bismo povećali konkurentnost u području telekomunikacija, audiovizualnih djelatnosti, kako bismo potrošačima dali mogućnost boljeg izbora. Tu je pitanje visine cijena usluga. A kada je riječ o elektronskom o jedinstvenom digitalnom tržištu 28 zemalja članica njime postižemo veće jedinstvo jedinstvenog tržišta, on dostiže i najudaljenija područja EU-a. usred Atlantika na Azorskim otocima na pola puta prema SAD-u, tek malobrojni stanovnici mogu imati pristupa online kupovini. Knjige, CD-ovi, informatički materijali i druga potrošačka dobra šalju se poštom. Kako bi isti uvjeti vrijedili za sve stanovnike potrebna je bolja pokrivenost tržištu. Ne govorim ovdje samo o tržištu Wi-Fi-a ili širokopojasnog interneta, međutim potrebno je poraditi i na uklanjanju diskriminacija na osnovu mjesta boravka. Moramo osim toga garantirati sigurnost online transakcija, poboljšati konkurentnost u tom području, te sve izazove koji su povezani s tim, mislim pritom na zaštitu podataka, na zaštitu autorskih prava, dakle boriti se protiv isključivosti na više područja. Onog dana kada budemo uspjeli ojačati povjerenje, što mislim da je ključna riječ milijuna potrošača, tada ćemo dovršiti jedinstveno tržište. To će biti velik korak za nas. Hvala vam. Fiona Hall u ime kluba Alda. Gospodine predsjedavajući, trebali bismo biti ponosni zato što je Digitalno tržište je područje u kojem smo postigli velike rezultate za naše potrošače. Mislim pritom na cijene roaminga. To je postala godišnja dobra vijest na početku sezone godišnjih odmora, ali moramo poduzeti konačne korake i postići konkurentno jedinstveno digitalno tržište. Komisija ima pritom podršku ALDE kluba u nastavku poduzimanja koraka. Željela bih reći svojim biračima da će doći do ukidanja cijena roaminga ne za pet godina, već već iduće godine. Također se nadam da ćemo do idućeg ljeta imati dodatne dobre vijesti kada je riječ o digitalnoj agendi. tvrtke, naročito one u ruralnim krajevima, treba imati bolji pristup novim tehnologijama kao što je širok pojasni internet i nadam se da ćemo tu predstaviti dodatne inicijative kako bismo se osigurali da će svi i osobe s invaliditetom moći imati koristi od digitalnog doba te da će moći iskoristiti sve prilike koje se u tom smislu pružaju. Moramo se, moramo se osigurati da se tvrtke uvjere da se borimo protiv uklanjanja prepreka prekogranične trgovine te da se borimo protiv kibernetičkog kriminala. Također se nadam da će naše male tvrtke moći imati koristi od ove inicijative, ne samo dakle visoko tehnološke tvrtke, već i one male i htjela bih da se komisija pozabavi i ovim aspektom. Ja vam reći ću vam primjer o jednoj maloj tvrtki koja iz svog kafića šalje specialitete diljem svijeta. Mislim da to može stvarati rast i nova radna mjesta diljem Europe, a to je ključne važnosti za našu budućnost, budući da nam ta radna mjesta trebaju, te se nadam da ćemo na ovom području napredovati što je više moguće. Hvala vam. Hvala vam. U ime kluba konzervativaca kolega Harbor. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Mislim da treba podsjetiti ovdje vječnicu da je sam srž debate jedna rezolucija odbora Junko u parlamentu koju sam ja predložio ja kao predsjednik i također govoriti poslije mene. Dakle, treba postaviti digitalno tržište u središte stvaranja radnih mjesta i, i nadam se da smo u izvješću to uspjeli prenijeti. No, gospodine predsjedavajući, htio bih e, reći sljedeće. Budući da imamo parlamentarnu rezoluciju po ovom pitanju, e, zašto autori rezolucije nisu pozvani da otvore raspravu a, drago mi je da imamo ovdje povjerenika za otvaranje rasprave. Mislim da bismo to trebali i uklopiti u kontekst naše rezolucije. To kažem zato jer je odbor IMKO stalno radio na pitanjima koja su potrebna da se dovrši digitalno tržište i cijelo vrijeme dok sam ja bio predsjednik, ali u posljednjih šest mjeseci Pavlo Arias je predsjedavao jednim međuresornim odborom e, koji se time bavio i Antonio de Campos je također na tome radio i taj odbor izradio rezoluciju. Također želim zahvaliti drugim odborima koji su podnijeli prijedloge za rezoluciju, dakle imali smo odbor Trans za kulturu, za zapošljavanje i također su postavili pitanje naš povjerenik, kao što ste sami rekli, dakle, je rekao da je ovo vrlo složeno i e, raznoliko pitanje, no treba nam također jedan e, čvrsti okvir kako bismo to promaknuli. Također e, treba se na to vezati na zamisao o akta o jedinstvenom tržištu i nakon ljeta nadam se da ćete navesti konačne smjernice za samitu u listopadu i nadam se da će vas ova rezolucija potaknuti da to učinite prije sameta. Evo, to je osnovni dio naše poruke koju želimo poslati i želim eh, pozvati kolege još jednom razmotre rezoluciju koja uživa vašu punu potporu. Nema amandman na toj rezoluciji koja, što pokazuje da se svi slažu s njome. Također, želim se nadovezati na pitanje radnih mjesta. Prisustvovala sam skupštini o digitalnom programu gdje sam predsjedala radnom skupinom za dovršenje digitalnog tržišta i imamo e, tu brojne primjere ovakvih tvrtki, malih tvrtki, odnosno ljudi koji se e, uključuju u digitalno jedinstveno tržište i koji na taj način promiču svoje poslovanje. Međutim, e, zaostajemo u zapošljavanju mladih na tom području. Znamo da ima veliki nedostatak kada je riječ o, o računalnim kvalifikacijama. Ako iskoristimo ta sredstva da zaposlimo mlade ljude sa takvim kvalifikacijama u takve male tvrtke koji mogu iskoristiti to svoje znanje da preobraze te tvrtke, to će omogućiti europskom gospodarstvu da stvori još više radnih mjesta i također to preporučam e, da bude dio našeg rada na jedinstvenom digitalnom tržištu. Hvala lijepa. E, sada prelazimo na ostale govornike, gospodin Pablo Arias čeverija. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Iz svega moram naglasiti da se potpuno slažem s onime što je rekao kolega Harbour ne samo da ćemo izglasovati još jednu mjeru, ali tijekom cijelog saziva smo nastali surađivati na postizanju jednog cilja koji smo se zadali na početku mandata, odnosno stvoriti jedinstveno digitalno tržište i iskoristiti sve mogućnosti koje nam nudi digitalna ekonomija i takozvana digitalna revolucija. Ovdje u parlamentu smo već usvojili određene rezolucije kojima je bio upravo to cilj, znači 2010 o elektroničkom tržištu, unutarnjem elektroničkom tržištu ili prije godinu dana o digitalnom e, tržištu, kao što imamo i radnu ad hoc skupinu o digitalnom tržištu koja djeluje već dvije i pol godine i koja je već e, održala 17 sastanaka na kojima su sudjelovali u prosjeku 70 kolega, dakle predstavnici parlamenta, vijeća i također predstavnici dijanika, glavnih udruga potrošača i e, predstavnici poduzeća u ovom kontekstu želim istaknuti da je e, značajan e, doprinos i e, gospođe Kroes i gospodina Barniera i zahvaljujući njima smo uspjeli doći do zaključaka koje su također potkrepljeni i izjavama danima na prethodnim sastancima, ali ne samo to, zapravo sada ćemo izglasati nešto što je daleko važnije zapravo sada dovršavamo nešto što je započelo prije niza godina i tražimo od drugih institucija, komisije i vijeća da se također založe za provedbu učinkovitih politika kako bi se ostvarilo jedinstveno tržište. Ovdje je prisutan povjerenik i učinio mnogo i pokazao je veliku odlučnost zato da se prijeđe na dijela. Također nam je omogućio da danas dođemo do kraja osvaranja jedinstvenog tržišta. Imali smo razne zakonodavne i nezakonodavne prijedloge koji su podneseni i sada se spremamo učiniti ovaj veliki korak naprijed. Tu mislim na direktivu o pravima potrošača, o ekstra vansudskom razrješavanju sporova u vezi sa e, digitalnim tržištem, sa internet trgovinom i tako dalje. Dakle, sada se ostvaruje naš san, odnosno pravo jedinstveno tržište i u ovom sektoru. Naravno, kriza je zahvatila i digitalno tržište i moramo se također time pozabaviti. Hvala lijepa. Evo molim vas samo da se pridržavate zadanog vremena. Hvala gospodine predsjedniče. Mm, Suočavamo se s opasnošću da će mnogi potrošači jednostavno nestati i otkačiti se sa digitalnog tržišta. Zbog toga su nam hitno potrebna pravila koja omogućuju univerzalni pristup tržištu usluga interneta i elektronskih usluga i to za sve građane Europske unije. Pristup online uslugama, izgradnja visoko tehnološki razvijenih superbrzih širokopojasnih mreža, izgradnja tehničke infrastrukture. To su najvažnije riječi koje nalazimo u toj rezoluciji. I stoga se želim zahvaliti gospodi Areasu i Koreji na izvanrednom radu kojeg su u tom kontekstu prikazali i podnijeli. Vidite, upravo su to stvari kojima se moramo baviti. Mrežna neutralnost je međutim osnovni preduvjet da se to može ostvariti. Stoga sam i prilično začuđena što su pučani, Evropska pučka strana je upravo u tom točci tražili jedno odvajanje svoje pozicije. A, gospodine Švab, to ste povukli. A povukli ste, vidite, znači ponekad ste zbilja razumni, hvala vam lijepo. Jer upravo to, ta neutralnost u korištenju, u obhođenju, u operiranju, u svemu što ima veze sa mrežom je osnovni preduvjet kako bi svi građani, svi poduzetnici i svi oni, svi naši građani imali jednaki pristup, svi isti po istim uvjetima i pristup na mrežu iste brzine. Istu brzinu prijenosa, to je bitno, podataka, to je bitno. Mislim da smo ovdje jednu sjajnu rezoluciju već složili, već se veselim zapravo u našem usvajanju te rezolucije. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Marija Tiješake. Hvala lijepa. Jedinstveno tržište je naša najznačajnija ostavština i također jedan od prevladavajućih mitova koji nije dovršen. Kada je riječ o digitalnom tržištu moramo nadvladati velike prepreke kako bismo oslobodili milijarde eura koje možemo dodati gospodarstvu za višegodišnji e, financijski okvir zapravo njegovi prioriteti se suprotstavljaju onome što možemo ostvariti u smislu digitalnog tržišta. Dakle, potrebni su nam e, novi resursi za sljedeće stoljeće, ne za prošlo. Također smo iščekivali konkretne prijedloge od komisije kako bismo reformirali prava intelektualnog vlasništva. Sadašnji fragmentarni sustav koji sagledava prava tiskanih dijela zapravo više nije moderan. Moramo našim reformama odraziti interese koji sada vladaju u digitalnom dobu i također trebamo ostvariti inovaciju i konkurentnost. Stoga komisija E, treba također e, osigurati mrežnu neutralnost u pravu i također trebamo e, poštivati otvorenost interneta. Građani očekuju više od vlasti i to s pravom, dakle jasne standarde e-vladu i također računalne vještine u obrazovanju. Dakle, trebamo to i omogućiti u interesu naših ljudi. Hvala lijepa uvjerena sam da će potpuno pokretanje digitalnog tržišta omogućiti rast i konkurentnost i također omogućiti e, razvoj gospodarstva koje je utemeljeno na znanju. Teći e, pristup pojasnom internetu također potiče sustavni rast gospodarskih djelatnosti i putem interneta i to se može pretvoriti u prekograničnu trgovinu. Daljni razvoj digitalnog tržišta mora biti naš politički prioritet i trebamo se usredotočiti na oklanjanje prepreka poput propisa o PDV-u, dvostrukog oporezivanja i e-računa koji samo djelomično prihvaćaju. Treba razviti infrastrukturu, naročito u nekim regijama, u nekim područjima, naročito u vezi mobilnih mreža. Također treba osigurati dobro upravljanje jedinstvenim digitalnim tržištem i također osigurati sveobuhvatnu mrežnu neutralnost. Također trebamo potupreti online poslovanje poduzeća jer ćemo na taj način omogućiti i drugim nezaposlenim građanima da se zaposle. E, hvala lijepo gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Prvo bih se želio zahvaliti mojim kolegama Ariasu i ostalima i svim našim izvjestiteljima koji su pripremili ove materijale za naš plenum. Digitalno unutarnje tržište i digitalna revolucija su europsko gospodarstvo zaista značajnoj mjeri revolucionirali i na taj način su svim građanima i svim potrošačima dali i stvorili nove mogućnosti. S tim novim realnostima, s tim novim polaznim e, postavkama i s obzirom na teškoće koje nam donosi financijska i gospodarska kriza globalna, naša je obaveza pokušati sve te šanse staviti na raspolaganje i učiniti iskoristivim za sve građane Europe. Stoga je cilj ove rezolucije da zajednički pokušamo okvirne uvjete na europskom eh, jedinstvenom tržištu E, promjenimo i reformiramo kako bi svi građani imali od toga koristi. Nažalost i dalje je još uvijek situacija takva da imamo jednu e, veliku podijeljenost ne samo na europskom tržištu nego i svim ostalim slojima društva. Vidim kako su moji kolege radili na roaming problemima. Vidim da su se kolege zabavljali i zauzimali za mnoge druge stvari. Ja sam se osobno bavio potrošačkom direktivom i htio sam da 27 nacionalnih pravnih sustava, odnosno 28 sada, i da postanu unificirani kako bi ljudi mogli zaista prekogranično kupovati po istim uvjetima, poslovati i sve ostalo. Naravno, to je cilj svemu skupa je da se svi profitiraju, a nacionalne države moraju svoje nacionalno pravosuđe tome podrediti i ne može niko imati monopol na bilo kakvu špediciju, carinu ili bilo kakvu ostalu djelatnost kojom će tu nešto zaraditi. To je naš cilj, dakle to unificirati. Zatim, kako mogu građani profitirati od jedinstvenog digitalnog tržišta? Postoje studije koje pokazuju da je do 20% gospodarskog rasta moguće, još 25% novih radnih mjesta bi moglo nastati iz jedne takve jedinstvenog digitalnog tržišta, a da ne govorimo o tome koliko bi se uštedilo i cijene pale za same potrošače. Ali zato su potrebne investicije gospodine predsjedniče, zato su potrebni napori koje ćemo naći u ovim spisima koje ćemo nadam se uskoro pronaći. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Biden Jedinstveno digitalno tržište je važno za gospodarski rast u Europi. Predložena je i agenda, no kako bismo ostvarili taj cilj i kako bismo omogućili što veću slobodu potrošačima, naročito na području pristupačnosti, trebamo zaštititi mrežu neutralnosti, također prenosivost podataka i zaštitu podataka jedno učinkovito digitalno tržište mora omogućiti svakom potrošaču pristup e, sadržajima na internetu. Također treba osigurati univerzalan i jednak pristup brzim internetskim uslugama svim državljanima. To je ključno za veliko sudjelovanje svih potrošača u jedinstvenom e, digitalnom tržištu. Time ćemo također ostvariti i veću gospodarsku i društvenu i e, kulturnu inovaciju kao što ćemo omogućiti i e, jedinstveni sustav zaštite autorskih prava. Hvala lijepa. Sada gospođa McClarkin. Dovršavanje jedinstvenog digitalnog tržišta će osopotiti potencijal jedinstvenog tržišta i to mora biti ključni prioritet Europske unije. Jedinstveno digitalno tržište može dodati 800 milijardi eura našem gospodarstvu, što je ekvivalent 4200 eura po domaćinstvu i ovime istaknuje, e, ističe pardon, e, važnost vodstva u zemljama članicama i u europskim institucijama. Predložene su određene mjere kako bi se dovršilo jedinstveno jedinstveno digitalno tržište kao što je ulaganje u fiksne i mobilne telefonske mreže, također poboljšanje usluga plaćanja i isporuke. No, skeptična sam amandmana koji je došao iz odbora Libe e, i, se, i tako ne želim pridružiti da se odbaci taj stavak zato nema dokaza da postoji potreba za jedinstvenim e, trgovinskim zakonom e, na europskoj razini. No, u svakom slučaju podupirem rezoluciju koju su izradili gospodin Arias i Harbour i to je dobrodošao korak ka osvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta. Hvala. Gospođa de Castillo. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, Nastojat ću iskoristiti na učinkovit način novih minutu i pol koji su mi na raspolaganju, no ne mogu ne čestitati izvjestiteljima, kolegama Harboru i kolegi Pablo Ariasu. Informacijska i komunikacijska tehnologija je tehnologija koja sada ubrzava svoj napredak, upravo zahvaljujući razvoju ovog e, projekta koji je u srcu same Europe, odnosno projekt jedinstvenog tržišta. Informacijske i komunikacijske tehnologije služe upravo tome da se u potpunosti ostvario ono što već ostvarujemo u proteklih pet godina, odnosno jedinstveno unutarnje tržište Europske unije pomoću razvoja jedinstvenog digitalnog tržišta. No, ovo je samo jedan od aspekata jedinstvenog unutarnjeg tržišta Europske unije. Ja bih se htjela osvrnuti na jedno pitanje koje mislim da nismo dovoljno svi razmotrili, odnosno potpunu digitalizaciju javnog sektora, što je od odlučujuće važnosti za Europu. To nam može značajno obrzati gospodarstvo ako budemo u potpunosti ostvarili digitalizaciju, informatizaciju državne službe u Europskoj uniji, onda ćemo također dati poticaj razvoju internog tržišta i također razvoju digitalnog tržišta Europske unije. Hvala. Kamerivert. Hvala, gospođa Kamerivert. Da, hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Tri stvari su važne eh, iz kulturno-političkog aspekta za razvoj jedinstvenog binarnog tržišta. Prvo, razvoj interneta se može svesti na njegov otvoren karakter. Može se samo jasnim zakonskim odredbama zagarantirati neutralnost, a transparentnosti, dakle eh, direktiva o transparentnosti nije dovoljna ono što komisija predlaže. Također moramo paziti na jednakost i izjednačenost tretiranja svih ponuda kako bismo mogli ostvariti tu neutralnost neutralnost. O tim aspektima ovisi naravno i oslobađanje od diskriminacije i svači ravnopravni pristup. Želimo ojačati ekonomije. Cilj mora biti jedan fair odnos između proizvođača i korisnika koji će kulturno-ekonomske potencijale e, na vrijeme raspoznati i poticati. Na europskoj razini je tu potrebno puno više napora uložiti da bi se stvorilo novo modernizirano pravo o autorskom radu, pravo o intelektualnom vlasništvu. Zatim, visoka medijska kompetencija svih će biti odlučujuća za daljnji razvoj unificiranog digitalnog tržišta. Svi moraju biti u stanju samostalno koristiti usluge takvog tržišta, ali biti i zaštićeni odnosno s druge strane. Upravo od takve konkurentne igre. Hvala lijepo. pane Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, Mm, razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta je ključan za povećanje konkurentnosti zemalja Europske unije na globalnom tržištu. Različite cijene usluga, zatim jednaka pokrivetnost, razlike u brzini interneta i također nepovezanost digitalnih usluga su ključne prepreke radu jedinstvenog tržišta. Povećat će se potražnja za prijenosom podataka u budućnosti također i zbog cloud computinga i zbog toga je ključno razviti visokobrzinski internet kao dio infrastrukture. Zemlje članice se mora da bi našle rješenje e, tom problemu. Vjerujem da razvoj širokog pojasnog interneta u većem dijelu Europe je važan preduvjet za stvarno jedinstveno digitalno tržište. Program za potporu širokopojasnom internetu također treba pripomoći postizanju tom cilja i ja sam upravo izvjestitelj po tom pitanju. gospođa Hanslik. Dame i gospodo, jedinstveno digitalno tržište je od velike važnosti za poduzetnike. Europska poduzeća koja rade prekogranično moraju se pozabaviti sa 27 pravnih sustava što stvara velike troškovi. To je velika prepreka malim i srednjim poduzećima. Dozvolite mi da podsjetim da su to poduzeća koja su osvojila 85% novih radnih mjesta u prošlih nekoliko godina. Jedinstveno digitalno tržište se smatra mogućnošću za smanjenje birokratizacije, za internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća i za poboljšanje okruženja bilo pravnog ili onog u kojem posluju. Također povjerenik je govorio o potencijalu e-trgovine i također je planiranih inicijativa koje se odnose na sigurnost plaćanja putem interneta. To je važno za mala i srednja poduzeća koja čekaju konkretne mjere. Potpuno digitalno tržište će pružiti također mogućnosti za osnivanje novih poduzeća koja će raditi u tom sektoru. Također postoji ogroman potencijal koji ne samo da će omogućiti stvaranje e-gospodarstva, nego će također pružiti i mogućnosti novim poduzećima. No jedinstveno digitalno tržište kao prvo mora na odgovarajući način funkcionirati jer inače poduzeća neće vjerovati u njegov potencijal i mogućnosti razvoja svojeg poslovanja. Također treba sagledati direktivu o e-uslugama čija će propisna provedba olakšati razvoj jedinstvenog tržišta i želim čestitati izvjestiteljima. Hvala. Hvala. Gospođa Trautman je sljedeća govornica. Hvala, gospodine povjereniče, poštovani kolege. Svi se nadamo da će jedinstveno digitalno tržište ugledati svjetlo dana. Tri napomene. Dakle, komisija sigurno da ima instrumente koje bi mogla bolje iskoristiti, odnosno recimo ureba o telekomu bi trebala dati poticaj digitalnom tržištu i također e, mogućnosti da se prepoznaju međunarodna tržišta. To je zapravo važan alat, važan instrument koji treba iskoristiti. Druga napomena, kada je riječ o infrastrukturama i telekomunikacijama, moram nešto negativno usrediti, odnosno jedna e, milijarda za, e, u fondovima kako bismo osigurali jednaki pristup na čitavom teritoriju Europske unije. Ne može postojati digitalno tržište bez e, mogućnosti da svi pristupe digitalnim uslugama u svim regijama. I na kraju, raspolažemo različitim inicijativama i tekstovima i ova rezolucija pokazuje volju parlamenta za dosljednošću ostvarivanja svojih namjera kako bismo pružili digitalno tržište svim potrošačima. Puno hvala gospodine predsjedavajući, štovani gospodine povjereniče. Isto tako hvala lijepo našim izvjestiteljima na ovom vrlo zanimljivom izvještaju. Jedinstveno digitalno tržište Znači će i puno bolje involviranje i snažnije involviranje malih i srednjih poduzeća u europsko gospodarstvo, a i sniženje troškova. Važno je međutim da se u javnoj ruci, da se u javnom sektoru smanje cijene, a na taj način dođe i do smanjenja poreza sve naše, za sve naše porezne obveznike. Unutarnje tržište će poticati i pružanje zdravstvene zaštite preko granice kao i prekogranično učenje i obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, prekvalifikacije. Jer i stariji, starije osobe moraju imati pristup internetu i mogućnost takvog i školovanja i prekvalifikacija, a uopće se mora na njih posebno puno više pažnje posvetiti njima zato što su mlade zapravo tako rekoš danas od rođenja već u digitalnoj dobi. Merci, monsieur le président. Quel que soit le secteur d'activité, l'usage des Hvala gospodine predsjedavajući. Upotreba digitalnih sankcija za poduzeća ubrzava rast, e, također i za mala i srednja poduzeća, integracija ovih novih e, instrumenata i tehnologije znači da mogu brže djelovati i u tom smislu smatram da treba razraditi jednu pravu pravcatu europsku strategiju za cloud computing time već ulazimo u treće digitalno doba. Dakle, mogu se rasporediti troškovi ulaganja na mjesečnoj razini i to osigurava stalno ažuriranje digitalna preobrazba poduzeća također mijenja i međuljudske odnose između um, zaposlenika i stranaka ili korisnika. Znači ne smijemo zaboraviti i e, ljudsku stranu svega toga i to je teškoća s kojom se moraju nositi Amerikanci sa svojim Patriot Actom i također primjenom e, programa nadzora poput Prisma. Europski zakoni međutim e, štite tajnost podataka i zbog toga bi trebalo preferirati lokalne operatere koji su podložni našem pravu i razrađivati stoga europske instrumente kako bismo im omogućili da budu konkurentni. Hvala lijepa. Idemo na postupak e, spontanog javljanja za riječ. Javilo se pet govornika. Započinjemo sa gospođom Roža Tun. Hvala vam, predsjedavajući. Danas smo mnogo govorili o jedinstvenom digitalnom tržištu i moramo priznati da smo do sad mnogo postigli, međutim još se više toga može učiniti. Drago mi je što vas povjereniče vidim danas ovdje s nama, ali želim staknuti da samo šest od deset europskih trgovina e-trgovina prodaje svoju robu izvan granica svoje matične zemlje. Mislim da na to utječu i propisi koji se tiču PDV-a, poštanskih usluga, mnogo toga se mora učiniti. Moramo nastaviti graditi povjerenje među svojim građanima. Moramo izaći na kraj sa roamingom i željela bih poručiti liberalima da nas oni nisu podržali kada smo htjeli nadalje spustiti cijene roaminga. Mislim da moramo bolje komunicirati sa svojim građanima, sa poslovnim muškarcima i ženama te sa potrošačima. Moramo iskoristiti njihovo iskustvo i na taj način možemo izaći iz krize. Hvala vam. Kaže predsjedavajući dajem riječ kolegici Štajler. Gospodine predsjedavajući, hvala kolega Marijesu i de Campusu. Slažem se sa onim što je rekla kolegica Gebhardt, te kolegicom Shake, te ostalim kolegama koji govore o ovom javnom prostoru. Želim se pozabaviti pitanjem knjižara i elektronskim formatom knjiga. Danas mnoge knjižnice nemaju mogućnost pristupa elektronskim knjigama, izdavači odbijaju suradnju na tom području. Znanje bi trebalo biti dostupno svima. I naše gospodarstvo bi se trebalo temeljiti na znanju. Ne smije postojati razlika između onih koji se znanje mogu priuštiti i onima koji to ne mogu. Moramo poduzeti konkretno akcije na europskoj razini. Imamo sada mogućnost upravo zato i moramo se osigurati da, da knjižnice imaju knjige i u elektronskom formatu. To je od ključne važnosti za našu budućnost. Hvala vam. Hvala predsjedniče. Što, su znali korisnici interneta već odavno? To je sad potvrdila jedna studija Europske unije. korisnici od svojih provajdera ne dobivaju onu brzinu download brzine, nego samo dvije trećine one za koje su de facto platili. A svi operateri mobilnih telefona, znamo da su i oni vrlo sumnjivi sa svojim klauzulama o nepredvidivim eh, mogućnostima širokopojasnih mreža. Naravno, tri faktora su tu važna. Električni postrojenja, broj priključaka, brzina same mreže, a i tako dalje. Ali većini korisnika nije važno samo da dobiju eh, brzinu, nego da uzmu najbolje od onog što se nudi, jer se, recimo relativno ograničenom brzinom još i mogu nekako živjeti. Ali stvari, stvari postaju sve gore, pogotovo u ruralnim područjima gdje su mnogi ovisni o dobrim mrežama, a mnogi isto tako ovise o tome da zarade za život radeći od kuće preko interneta i sad su oni zbilja izloženi tome. Prema tome mislimo da bi u sljedećim studijama trebali više pažnje posvetiti regionalnom razvoju i tu da raditi dodatne studije. Hvala. Dziękuję Internet, nove tehnologije igraju vrlo važnu ulogu u programu Europske komisije za poticanje europske digitalne privrede, digitalnog gospodarstva kojem, dakle, učiniti jednu takvu mrežu svim evropljanima dostupnom po ravnopravnim uvjetima nam daje veliku šansu za cijelom, dakle, u globalnoj konkurenciji, pogotovo recimo u prekograničnoj trgovini, a danas je to posebno važno s obzirom na opće stanje. Moramo se međutim pogledati i biti vrlo pažljivi glede opasnosti koje se skrivaju u novim tehnologijama i internetu. Prema tome, Europska komisija treba biti aktivnija u otkrivanju i suzbijanju takvih opasnosti opasnosti koje se pojavljuju i prijete dinamičnom razvoju globalne mreže. Ako se kradu identiteti novaca, ako se preko interneta vara krade i utajuje, onda znači da se ta cijeli cijela sigurnost mora podvrgnuti jednoj velikoj ispitivanju moraju primijeniti jače sankcije i jače kontrole. Hvala lijepo. Sad gospodin Šanke. Povjereniče badnije i dragi kolege, svi smo istaknuli potrebu dovršetka jedinstvenog digitalnog tržišta. To je uvjet bez kojeg ne možemo razvijati europsko gospodarstvo. Ljudi su istaknuli potrebu za digitalizacijom javne, javnog sektora. Mislimo da je pritom na na trgovinu na internetu, a i široko pojasni internet treba biti dostupan diljem Europe spomenuto je povjerenje u e trgovinu, moramo hrabriti ljude da trguju na internetu, to se odnosi na mala i srednja poduzeća, ali moraju imati na raspolaganje alate koje će im to omogućiti. Htio bih istaknuti nešto što se događa u mojoj izbornoj jedinici, a sada se širi To je riječ o mentorskom programu koji mladi razvijaju vještine u programiranju jer smatramo da, nam, da su nam potrebna takva stručna znanja u Europi. Hvala vam. Hvala vam. Kolegica Sari Jesaja. Arvoisa komisari, haluaisin eri... Hvala vam, predsjedavajući. Htjela bih zahvaliti glede priopćenja od sljedećeg tjedna želi se uvesti otvoreni eh, otvorene kodove i a uvođenje jedinstvenog binarnog tražišta upravo zahtjeva eh, funkcionirajući sistem kao što je SEBAR. Međutim, postoje uznemirujuće vijesti iz cijele Europe. Naime, SEBA sistem ne napreduje i ne razvija se onom brzinom kako smo željeli i namjeravali. Mi smo zapravo htjeli do 2014. sve završiti, ali to izgleda uopće nije slučaj. Sada je moje pitanje komisiji kako to izgleda. U veljači 2014. hoćemo li mi do tada moći uvesti SEBAR program i kako to izgleda sa tim uvođenjem tog sustava u zemljama članicama, kako je nacionalno stanje. Naravno, želim se i zahvaliti svima vama, pogotovo vama, e, na čelu našem da ste uveli elektronske račune. Merci, Hvala vam, ma povjerenik Barnije. Hvala vam, želim svima zahvaliti na sudjelovanju u raspravi. Sa zanimanjem sam saslušao vaše komentare. Danas govorimo o jedinstvenom digitalnom tržištu kojim se vi bavite putem svog e, odbora za unutarnju trgovinu. Tu ste obavili izvrstan posao koji su podržali svi ovdje prisutni kolege. Po meni je to zbilja ohrabrujuće i vrlo važno. Dakle, želio bih zahvaliti kolegi Harboru na dobro obavljenom poslu. Sudjelovao sam u radu na ovom dosijelu s vama. Ja ovo sve jasno pokazuje kamo smo se usmjerili. Kao što sam prije rekao, radimo na brojnim dosijejima u isto vrijeme, a to će nam omogućiti da obuhvatimo sve one nedostatke koji su postojali među naš, u našim propisima koji se tiču ove teme. Velim, to ćemo se pripremiti za sastanak na vrhu u listopadu. Kolege Schwab, Galo, spomenuli su cloud computing, kolege Mölzer, Kelly pak o investicijama. Što se tiče projekta povezivanja Europe, već sam spomenuo da tom projektu nisu na raspolaganju dovoljna sredstva. Mislim da moramo više investirati u digitalni sektor upravo kako bismo izbjegli pojavu diskriminacija. Mm, izdali smo zelenu knjigu koja se tiče dugoročnih investicija u ovaj sektor. Kako pomoći bankarskom i financijskom sektoru da uredi ovo područje, tu smo obuhvatili i određene porezne politike. Dakle, kako poduzeli smo određene konkretne korake kako omogućiti veće investicije u budućnosti u ovaj sektor. Međutim, bojim se da se ovo zapravo na kraju neće pomoći. Znam da ste zainteresirani za zaštitu osobnih podataka građana. I ukoliko postoji nešto što možemo naučiti iz aktualne krize, a tiče se ovog špioniranja od strane SAD-a koji su pretrpjeli Upravo to nam pokazuje da su nam potrebni instrumenti za naše strateške, za razvoj strateških ciljeva. To se odnosi na projekt Galileo, ali i na cloud computing. Mislim da su nam na raspolaganju različiti instrumenti koji će omogućiti ostvarivanje jedinstvenog digitalnog tržišta. Spomenuli ste i potreban zakonodavni okvir koji bi treba pomoći našim telekomunikacijskim kompanijama. Nažalost, tržište je dalje previše fragmentirano i inicijativa kolegice Kroz ima za cilj postizanje jedinstvenog digitalnog tržišta. Mnogi su kolege spominjali razne primjere diskriminacije na osnovu zemljopisnog e, položaja. Dragi kolege, znate da mi je stalo da se ti problemi riješe, da se riješaju problemi ljudi koji žive u udaljenim područjima Europske unije. Međutim, i na samom europskom kontinentu postoje različiti primjeri diskriminacije koji ovisi o zemljopisnom položaju. U toga se dotakla i kolegica Maza i Kuković. Međutim, na dijelu je i određena generacijska diskriminacija na osnovu godina. a Toga se dotakla kolegica Kamrvert. Dakle, u pravu ste kada kažete da ne treba diskriminirati potrošače na osnovu njihovog zemljopisnog položaja i uskoro ćemo izdati vodič koji će se dotaći tog problema, a tiče se članka 20 direktive o uslugama. Još neki kolege spomenuli su pitanje autorskih prava želim reći da se moj rad unatrag tri godine tiče upravo tog područja. A sve kako bi se ovo područje moderniziralo, kako bi bilo ukorak s vremenom. Dakle, potrebna je zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva, ali i bolji i kvalitetni pristup internetu kako bi ljudi mogli pristupiti ovim sadržajima. Nadamo se da će se ovaj tekst brzo usvojiti kada je riječ o licencama koje se bave, o, licencama i ustanovama koje se bave autorskim pravima. Brojni su kolege spomenuli roaming i istina je novo od 1. E, srpnja su na snazi nove snižene cijene roaminga. I ova nova inicijativa koja se tiče telekomunikacijskih kompanija na kojoj radim sa kolegicom Nili kroz se bavi ovim preskupim cijenama roaminga te smatramo da je potrebno poraditi na tom području te djelovati na smanjenju cijena. Sigurno je da postoje još dodatne još dodatna područja koja se tiču interneta s kojima se moramo pozabaviti. Tako su kolege danas spominjali strukture za brzi pristup internetu i važnost univerzalnog pristupa širokopojasnom internetu. Mislim da ćemo to zasigurno uspjeti postići u budućnosti. Međutim, podsjećam na ovu, na inicijativu kolegice Krusa koja se tiče neutralnosti pristupa. Također moramo promovirati otvoreni pristup internetu putem usvajanja minimalnih standarda od strane telekomunikacijskih tvrtki. Spomenuli ste i trgovinu na internetu, te neke sumnje vezane uz to područje. Potrebno je omogućiti trgovcima da prodaju svoje svoje proizvode na području čitave Europske unije, ali pritom moramo zaštititi i potrošače. Dakle, to, to bi nam mogla biti svojevrsna dodatna opcija kada je riječ o našim gospodarstvima. su se kolege pozabavili mogućnostima uštede kada je riječ o javnim nabavama. One predstavljaju 18% evropskog BDP-a. U tim u vezi predstavio sam čitav niz inicijativa kako bismo postigli daljnju digitalizaciju na tom području, to se tiče digitalnog potpisa te izdavanja elektronskih e, računa. Htio bih da zajedno postignemo ovu moguću uštedu na ovom području, da uštedimo na papirima. Tu jedna kolegica je istaknula potrebu boljeg pristupa digitalnim, odnosno elektronskim knjigama. Komisija je na tom području već poduzela neke korake. To je područje kojim se bavi kolega povjerenik Almunja bavimo i tim se područjem bavimo u nekim svojim strategijama, a njome se i bavi strategija koja se tiče licenciranjem diljem europskog kontinenta. postavljam da će nam u tome pomoći i razgovor sa dionicima, zajednički seminari i rasprave na ovu temu. Kolegica Esaja je spomenula projekta SEBA, našu inicijativu, uskoro ćemo se pozabaviti njome nešto detaljnije. Aj da ću vam neke konkretne rokove za postizanje istaknutih ciljeva. To je sve od mene. Hvala vam na vašoj pažnji. Zahvaljujem još jednom kolegi Harboru, kolegi Arijesu na njihovoj, na njihovoj odlučnosti, za njihovu pomoć smo postignuli ujedinjenje naših e, ciljeva, različitih elemenata, te smo uspjeli postići ovo višestruko djelovanje na jedinstvenom tržištu. Hvala vam, povjereniče. Primio sam, dakle, nacrt e, rezolucije. 73 kroz 31 kroz 2013.